Okay. Good morning, colleagues. Um, um Dobro jutro kolege, sad ćemo početi. Neki će nam se uskoro pridružiti. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Gospodine Šeldemos, odnosno gospođo Šeldemos, izvolite. Hvala. Ja bih nešto zamolila e, u vezi današnjeg glasanja o zaključku o sporazumu o povlačenju Ujedinjene kraljevine. Mislim da je problematično da ćemo glasati o tome tijekom predizborne kampanje u Ujedinjenoj kraljevini, a ne znamo koji će biti rezultati izbora. Pa predlažem da ili to skinemo s dnevnog reda ili da nešto učinimo da ne ispadne da se upličemo u izbore u Ujedinjenoj kraljevini. Da, hvala, da, to je već predloženo da odgodimo to glasanje do poslije izbora, no problem je da čim se sazna rezultat izbora, AFKO će nastaviti raditi i odmah će im trebati mišljenje odbora, a mi tada nećemo imati vremena organizirati glasanje i dogovoriti se oko e, glasanja, ali možemo e, imati kompromisno rješenje, a to je da glasamo in kamera i da stavimo embargo na rezultat, dakle da ne objavljujemo rezultat do poslije izbora Ujedinjenim Ujedinjenoj kraljevini. Ako se politički klubovi slože s tim, onda možemo raditi na takav način. Dakle, danas e, glasanje neće biti javno iz razloga koje ste navoli, ali možemo na to staviti embargo e, tako da koji ima naše mišljenje i e, u trenutku kada zatreba. da li netko iz Pučana ili kluba Renew ili Zelenih e, ideja e, ima nešto za reći o tome? E, vidim da neki potvrdno klimaju glavom. Gospodin Kolaja, hvala. Moje je pitanje sljedeće kakav bi bio problem ako bismo odgodili to glasanje? jer tada bi to bilo transparentnije nego da glasamo in kamera i stavimo embargo na rezultat. Pa sljedeći sastanak će biti u siječnju, a AFKO će početi raditi onog časa kad se sazna rezultat izbora. Dakle, mi bismo morali 13. prosinca sazvati izvanredni sastanak Dakle, mi ovisimo o dnevnom redu odbora AFKO, kojemu će biti potrebno naše mišljenje. Ne možemo čekati do kraja siječnja da im damo svoje mišljenje, jer oni žele raditi brže. Dakle, to je tehničko pitanje, koliko sam ja mogla shvatiti. Ali... E, e, naravno to je otvoreno za raspravu. Ima li drugih prijedloga ili mišljenja? Gospodin Čaldemoz, gospođa. Pa ja sam isto za odgađanje, ali ako to nije moguće, onda je druga najbolja opcija glasati in kamera, jer važno je da im ko dade svoje mišljenje odboru AFKO. Ja bih više voljela da se to odgodi, ali ako to nije moguće, možemo prihvatiti ovu drugu soluciju. Pa naravno, moguće je sazvati i sastanak odbora samo zbog tog glasanja u času kad saznamo da ko treba naše mišljenje. To je tehnički moguće, ali nije vrlo praktično i možda nije poželjno, ali na vama je odluka. Možda možemo e, kasnije se vratiti na to pitanje jer imamo vremena. Dakle, e, danas. Kapini, gospodin gospođa Kapini prva ima riječ. Ja se slažem s prijedlogom predsjedateljice. E, jeste un kompromis bun. sa nu Dakle, ovaj prijedlog je dobar kompromis. Mi nismo odbor koji je odgovoran za to pitanje. Mi samo dajemo mišljenje, a e, glavni odbor e, za to pitanje e, vodi tu stvar. Dakle, mi se moramo prilagoditi rasporedu odbora AFKO. Odbor koji daje mišljenje ne može blokirati rad drugih odbora. Mislim da ono što se predlaže je ispravno i demokratski ispravno. Mislim da je to dobro rješenje tog problema. Što više, ako malo drugačije e, izrađuje svoj raspored od Ujedinjene kraljevine. E, stvari se stalno mijenjaju. Sada u Ujedinjenoj kraljevini predstoje izbori i mislim da moramo poštivati odluku odbora AFKO i glasati danas, e, no iza zatvorenih vrata. Hvala. Hvala, a sada gospođa Žiron. Da, dobro jutro i hvala. Apsolutno dijelim vaše mišljenje o meritumu tog pitanja. Mislim da neće biti problema ako danas budemo glasali na način kako ste predložili. Možda neki imaju rezerve, ali to je na našem dnevnom redu. I već smo to pitanje odgađali i daljnje odgađanje bi moglo izazvati logističke probleme. Uvijek je teško postići kvorum, osobito kad se e, sastanak saziva u zadnji čas. E, stoga podržavam prijedlog e, predsjedateljice. Izvolite. Hvala. Ja isto u ime ECR-a da je, podržavam ovaj prijedlog za mirenje. Mislim da se može krenuti tim putem. Hvala. U redu, hvala. Za sada e, ostavimo to pitanje otvoreno dok ne dobijemo mišljenje Pučana i Renewa e, da onda odlučimo hoćemo li odgoditi glasanje ili ćemo glasati danas. Hvala. Dakle, time smo došli do sljedeće točke dnevnog reda. Naravno, e, najavljujem da imamo e, web streaming, e, imamo i novi bilten, pa vas potičem da ga pročitate. Imamo i zapisnik sa sastanka od 6. studenog, pa vas molim da iznesete eventualne komentare. Ako ih ne bude do kraja sastanka, smatrat ćemo su, da je zapisnik usvojen a zatim e, e, u tijeku su pregovori o kojima ćemo izvijestiti. Možda sam odmah trebala reći da ćemo zamijeniti redoslijed točaka 4 i 5 ako se e, svi slažu. Pa sada Prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je uspostavljanje programa carina za suradnju u području carine i odmah dajem riječ gospođi Grapini da nam kaže što se jučer događalo na trijalogu. Puno hvala. Zahvaljujem vijeću, komisiji i našoj predsjedateljici koja je predsjedala trijalogom. Kao izvjestiteljica o programu Carina, Jučer sam bila na prvom političkom trijalogu. Održano je i pet tehničkih sastanaka. Stvari idu prilično dobro, stoga zahvaljujem vijeću i komisiji. Mi smo se složili oko nekih e, izričaja u člancima o kojima pregovaramo, no nešto još treba preformulirati, a neka horizontalna pitanja su e, još otvorena. Kada je riječ o proračunu, ne možemo o tome pregovarati jer nemamo brojke i nemamo, odnosno komisija nema mandat, e, dakle nemamo brojke. A kad je riječ o konkretnim ciljevima tog programa, podsjećam vas na članak 3.2 gdje su navedeni ciljevi programa. Stajalište parlamenta je malo detaljnije i složenije. Poslije jučerašnjih pregovora uspjeli smo doći do dogovora, zahvaljujem na konciznom izričaju, zadržali smo one ciljeve koje je predložio parlamenta koji su specifični za taj program. Jako je važno za jedinstveno tržište da ta formulacija uđe u tekst. Zatim imamo e, carinsku suradnju, e, administrativni e, kapacitet, zatim kadrovska kompetencija i edukacija e, također imamo i inovacije u e, carinskoj politici. Kada je riječ o vanjskim e, stručnjacima, na trijalogu se puno o tome razgovaralo. Ja sam predložila vijeću tekst gdje bi se uključili stručnjaci koje predlažu države članice i komisija imamo i odredbe po kojima se e, stručnjaci pozivaju u osobnom svojstvu. Uključena je i rodna ravnoteža u kriterije za odabir. Još nemamo definitivni dogovor, odvijaće se daljne tehničke rasprave, ali mislim da možemo to smatrati zatvorenim. E, kada je riječ o evaluaciji, podsjetila bih vas na sljedeće.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 E, preispitivanje e, u međuvremenu i nakon četiri godine. Parlament je na početku predlagao tri godine, onda je vijeće imalo vrlo e, čvrste argumente i zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni koji su bili nazočni. Oni su rekli da je potrebno više vremena za pripremu revizije. Mi smo to prihvatili. E, sve dok se izvještaji podnose na vrijeme sa dovoljno relevantnih informacija koje su zadovoljavajuće. Dakle, time je i ta točka zatvorena i zahvaljujem objema institucijama. Kada je riječ o Ujedinjenoj kraljevini, mi smo predložili novi tekst jer u našem prethodnom tekstu proračun za taj program eh, je treba ostati isti bez obzira na Brexit. A sada smo predložili novi tekst smatramo da je taj tekst uravnotežen. Ne spominjemo Brexit, već samo naglašavamo da financijski paket za taj program ne sadrži neka konkretna sredstva za bilo što što nije vezano uz program. Dakle, sve što je vezano uz proračun mora biti izravno relevantno za taj program. A to je nešto na pola puta, tehnički tim to još treba odobriti, ali sigurna sam da ćemo se dogovoriti oko toga. Jedna važna stvar više godišnji strateški program za carinu. Evo, tu je zapelo. Komisija i vijeće ne žele delegirane akte, a mi to želimo zato da bi parlament bio izravno uključen i informiran pravovremeno. Još uvijek eh, predstoje tehnički sastanci koji su već najavljeni, a stručnjaci e, će pružiti tehnička i pravna objašnjenja o tome možemo li imati delegirane akte ili ne. Mislim da je postignut e, veliki napredak i očekujem da ćemo zatvoriti taj dosje. Nismo još utvrdili datum sljedećeg trijaloga, ali nadam se da će biti uskoro. I mislim da smo sad riješili tehnička pitanja tako da se to može dogoditi brzo. Hvala gospođo Grapini na ovom pregledu trijaloga i nadam se da će sve dobro proći. Drugi trijalog koji traje je o programu Jedinstveno tržište e, Ande u VFO-u. Dajem riječ gospodinu Benefeu. Hvala, gospođo predsjedateljice. 18. studenog održan je e, drugi trilog e, u vijeću, a jučer u ponedjeljak smo imali još dva tehnička triloga. E, tijekom tih pregovora mi smo napravili dobre napretke na tekstu sa konstruktivnim pristupom s obje strane i mi i vijeće. Pregovarački tim parlamenta, usprkos toga što su bili uključeni, uključena pet odbora sa isključivim e, kompetencijama, e, bili su jednoglasni i zato želim zahvaliti svim e, izvjestiteljima u sjeni i svim izvjestiteljima. Tijekom trijaloga smo željeli delegirati raspravu o članku trećem vezano za ciljeve programa. Nakon što smo pokazali otvorenost prema finskom predsjedništvu e, vezano za jedan naš tekst e, koji smo predložili. Vijeće je pokušalo nas pritisnuti da govorimo i o osmom članku vezanom za financiranje, ali mi smo bili protiv toga zato što je e, teško da parlament o tome govori, a da ne govori o resursima. Jedan od najvećih prioriteta je da imamo posebno, posebni cilj o e, nadzoru tržišta, e, posebna linija u proračunu i zato mislimo da e, je to naša nadležnost iako trebamo još pregovarati. Kao što sam rekao, a bilo u trijalogu, bilo u ovom odboru, E, trebamo e, se dogovoriti kako bi nastavili e, pregovore, to jest da dobijemo od vijeća naznake o iznosima u prvim danima prosinca. S obzirom da smo dobili prijedlog finskog predsjedništva o cijelom VFO-u, E, još to treba odobriti. Imamo e, samo u samim e, poglavljima neke, neke naznake. Tim parlamenta je odlučio da za sada obustavi trijalog i da ne održi treći trijalog koji je trebao biti 12. prosinca. S obzirom da nemamo sve iznose, ne možemo popustiti na važnim e, dijelovima teksta. Zato ćemo vam poslati, e, e, poslati ova, ciljeve pregovora tijekom hrvatskog predsjedanja. Ali jako smo odlučni vezano za naše prioritete da podvostručimo sredstva za mala i srednja poduzeća na temelju Kozmea. Isto tako jako smo usredotočeni na zaštitu potrošača, na digitalizaciju i na e, održivu potrošnju, e, kao da imamo e, neku vrstu pristupa hitnim iznosima i hitnim pričuvama ako dođe do nekih slučajeva. Hvala lijepo. Hvala gospodine Benifej. Šesta točka dnevnog reda je još jedno izvješće vezano u opremi za carinske provjere, ali mislim da izvjestitelj nije u prostoriji. Koliko sam čula, došlo je do sporazuma oko mnogih stvari, ali mislim da su i ti pregovori za sada zamrznuti do eh, sljedećeg dogovora i mislim da to možemo onda odgoditi na sljedeći sastanak. Sedma točka je izvješće o sprječavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu. Da, dala bih riječ e, gospodinu Kolaj. Hvala, gospođo predsjedateljice. 20. studenog drugi trijalog se održao velan za uredbu o terorizmu i napredak je dosta skroman u ovom trenutku. Pritisak vijeća i komisije je još uvijek velik kako bi pregovori brže napredovali. Imali smo razmjenu mišljenja o nadležnim tijelima i o e, nalozima o otklanjanju i e, Međutim, Europski parlament se drži svog stajališta i želi da Europski parlament bude neovisan kako se sadržaj ne bi e, skinuo sa interneta iz političkih e, razloga. Međutim, naravno, postoje razna tijela koja su na to nadležna, uključujući i tijela za provedbu zakona. Što se tiče skidanja sadržaja, parlament se drži svog stajališta je da nalog za skidanje u cijeloj Europskoj uniji može biti dat samo od nadležnih tijela u državama članicama. E, rasprava se vodila o članku 7. E, što, kako bi e, pružatelji usluga mogli dati podatke za, u svrhu istrage, ali još uvijek se ne slažemo s vijećem vezano za duljinu tog vremena. Parlament bi želio izjeći da ovo zakonodavstvo e, zapravo postane e, na neki način prešutno zakonodavstvo o zadržavanju podataka. E, isto tako imamo razgovore o suradnji između provajdera, nadležnost isto tako utvrđivanje nadležnih tijela i slično. Isto tako govori se o odnosu sa direktivom o e-trgovini. E, to će biti pitanje o tome kako ta uredba e, mijenja e, opća pravila vezana za unutarnje tržište zabrana država članica da obvezuje te provajdere e, da e, nameću proaktivne mjere i da se drže svojih e, obveza vezanih za trgovačka društva. To će biti tema sljedećeg trijaloga. Što se tiče tehničke razine rasprave, jasno je da vijeće još uvijek želi da se uključe filteri u uredbu. Pitanje filtera još više zabrinjava jer isključivanje zakonite uporabe je još uvijek e, u raspravi i slažemo se da e, novinari, e, istraživači i nevladine organizacije neće, da, da će moći se kontaktirati s, sa svojim suradnicima, a da se njihov sadržaj ne skida. Hvala. Hvala gospodine Kolaja. Nemamo raspravu o samom dosjeu, ali želite nešto kratko reći? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, novo sam u odboru. Zapravo dolazim iz odbora za kulturu i nisam upoznata e, s običajima ovdje. No kao izvjestiteljica u Sjeni i koja je zajedno sa Sabinom Ferhajn se borila za direktivu o e, audiomedijskim uslugama i našla neke kompromise, dopustite da kažem tri točke. Ovo nije prvi put da u pravnim tekstovima govorimo o terorističkim sadržajima. E, mislim da u direktivi o uslugama u audiomedijskom prostoru uspjeli smo zajedno s vijećem utvrditi rješenje koje poštuje temeljna prava. I ja inzistiram na tome da se ti kompromisi uvaže na taj način da ne damo e, sasvim suprotnu direktivu onome što je tamo dogovoreno. E, u našem stajalištu u ovoj uredbi u parlamentu smo odredili da čim hosting provider spada u kategoriju video sharing platform, za njega e, se primjenjuje e, direktiva o audiovizualnim uslugama, a ne ova. I slažem se s izvjestiteljem u tom pogledu da e, ovu poziciju koju smo donijeli s velikom većinom u parlamentu moramo zadržati, moramo ostati čvrsti jer smo u direktivi o audiovizualnim uslugama imamo rješenje da se ne predvide filteri i mi moramo jednostavno e, paziti na to da se ne potkopavaju tamo iznađene rješenja samo zato što im što možda komisiji ne sviđaju. Ovdje je rješenje koje smo iznašli zajedno s vijećem i mislim da bismo trebali ostati čvrsti na svojoj poziciji i ne popustiti. Ohrabrujem stoga izvjestitelje da e, se zalaže za poziciju parlamenta u tom smislu. Hvala što ste mi dali priliku javiti se za riječ. Hvala, gospođo Kamofej. S time zaključujemo e, pregovore koji su u tijeku, a sada idemo na osmu točku e, dnevnog reda, homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije zlakih osobnih i gospodarskih vozila. E, imat ćemo još rasprava o tome i željela bih vas podsjetiti da je odbor ENVI ovdje vodeći odbor i e, ima isključivu nadležnost vezano za aspekte vezane za e, pristup informacijama o popravku i održavanju vozila. Nacrt je na raspolaganju od 29. studenog. Sada bih dala riječ izvjestiteljici kako bi predstavila nacrt e, mišljenja. Gospođa Kavacini, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao što svi znate, glavni element e, prijedloga komisije je da se e, faktori e, usklađenosti e, pokazuju budu u skladu sa testovima vezanim za emisije. To je bio delegirani akt kao što je e, sud Europske unije u stvari e, poništio to e, i tražio da središnji element zakonodavstva bude da se poveća, povećaju emisije NOx-a. Mi zapravo trebamo zakonodavni postupak i zato danas o ovome raspravljamo. Želim na brzinu uvesti E, ključne elemente mog prijedloga za ovo mišljenje, kao što je rekla već gospođa predsjedateljice, dakle IMKO ima isključivu nadležnost vezanu za informacije e, vezane za popravak e, i održavanje iz uredbe 715 kroz 2007. E, E, iz uredbe 558 2018. Od e, prvog, koja se primjenjuje od 1. E, rujna. Mm, dakle, neke tehnička, neka tehnička pitanja potpadaju pod ta, tu isključivu nadležnost sporazum sa odborom ENVI da se ne diraju aspekti e, okoliša, to znači e, da neki faktori usklađenosti e, nisu uključeni i mi kao zeleni smo protivni, protivni tom faktoru usklađenosti i zato predlažem faktoru sukladnosti, ispričavam se, predlažem da prijedlog komisije u ulaznim e, u, u e, uvodnim izjavama e, zapravo potvrdi naše mišljenje jer jer inače bi to bio loš e, signal kada se radi o kvaliteti zraka. E, države članice se moraju držati tog zakonodavstva, a e, proizvođači automobila moraju početi već 2007. Dakle, već 2007. su trebali početi proizvoditi automobile koji su sukladni tome, a ne proizvoditi automobile koji nisu u skladu sa javnim zdravljem i zaštitom okoliša. Dakle, kao što znamo, e, došlo i do nezakonitih praksi vezano za testiranje automobila u laboratorijskim uvjetima. Isto tako, kada se radi o homologaciji i nadzoru tržišta. Dakle, e, sukladnost e, u 0,1 znači da vozilo ne poštuje E, sukladnosti jer je margina, e, jer je e, pogreška previše visoka. I posljednji dio vezano za delegaciju ovlasti komisiji, novi članak 14a i amandman 8 u mom prijedlogu predlaže da se skrati razdoblje od 5 na 2 godine kako bi procijenili do 2022. trebali uvesti dodatne mjere. E, komisija je rekla da će faktor sukladnosti smanjiti što je više moguće i e, povjerenica je rekla da trebamo e, ubrzati taj proces najkasnije do 2023. kako bi bili u skladu s time e, trebali bismo imati e, dvije godine za delegaciju ovlasti. Dakle, to je ukratko moj prijedlog i e, radujem se raspravi i moramo čuti i mišljenja izvjestitelja u sjeni. Hvala gospođo Hvala lijepa gospođo Kavacini. Sada najprije riječ dajem EPP-u. Oprostite, tu ste, gospođo Tun, imate riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo Kabacini na vašem mišljenju. Jako je dobro da IMKO priprema mišljenje za ENVI, jer testiranje stvarnih emisija tijekom e, vožnje zahtijevaju informacije o održavanju i popravkama e, za naš odbor. Ta uredba proizlazi iz e, presude Europskog suda e, koji je poništio e, neke dijelove komisijne uredbe. U odnosu na podatke o za popravke i održavanje, čini se da prijedlog komisije zapravo ne krije mnoge kontroverze. Možda su potrebne neke prilagodbe a to ćemo jasnije prepoznati tijekom naših rasprava. Ali mislim da nije potrebno e, uvesti neke veće izmjene u odnosu na ono što smo dobili od komisije i o čemu smo izdali mišljenje. Što se tiče stvarnih emisija tijekom vožnje, posebno s obzirom na faktor sukladnosti o kojem ste i govorili, rasprava je vrlo živahna. U uvodnim e, izjavama se nalaze odgovarajući prijedlozi i obrazloženja o tome kako faktore sukladnosti treba brisati. Ali e, moramo imati na umu da je to isključiva nadležnost Envija. Stoga e, nam valja biti oprezni s ovim prijedlozima. To je isključiva nadležnost Envija. Kao članovi odbora za unutarnje tržište moramo podržati politiku koja se zasniva na dokazima E, zajednički centar za istraživanja će, koliko sam čula, vrlo uskoro podnijeti izvješće o faktorima sukladnosti, još e, ovog mjeseca. mi bismo e, već idućeg tjedna trebali izaći sa amandmanima. Mislim da bi bilo bolje E, prikupiti amandmane nakon što smo pročitali izvješće Zajedničkog istraživačkog centra. E, ne bismo li mogli e, pomaknuti datum tih amandmana? Možda bi se zaista rok za amandmane mogao malo pomaknuti, što bi nam omogućilo da pročitamo izvješće E, zajedničkog istraživačkog centra prije nego što podnesemo prijedlog. Što se tiče stvarnih emisija tijekom vožnje, želim upozoriti na činjenicu da s uredbom o općoj sigurnosti koja će također biti objavljena u prosincu e, se uvodi još jedna mjera e, koja testira E, podatke pod stvarnim uvjetima, a to je inteligentna e, sustav pomoći za brzinu. I e, treba takve podatke koji utječe na okoliš testirati pod jednakim uvjetima, a to su uvjeti tijekom vožnje i u stvarnoj praksi. To bi trebalo što prije koordinirati. Hvala vam na i budućem nastavku suradnje, a uistinu bi mi bilo drago kada bismo mogli donekle odgoditi e, rok. Hvala lijepa. E, Čućemo što izvjestitelj misli o promjeni rokova, kako ih vi predlažete. No, e, vaše pitanje je već došlo do naših službi Izvješće e, JRC-a će se odnositi na faktor sugladnosti, a to nije u našoj nadležnosti. Prema tome, svi amandmani koje ćemo predlagati moraju se isključivo odnositi na našu nadležnost, a to su podaci za e, održavanje popravke, a ne možemo ulaziti u ono što je nadležnost Envija. No, dakle, e, to će se e, raspraviti na drugom mjestu i izvjestitelj će nas o tome ažurirati. Sada izvjestiteljica u sjeni iz SED-a, gospođa Benjova. Hvala lijepa, e, gospođo predsjedateljice, poštovane kolegice i kolege. Ja sam e, članica odbora ENVI i zato sam se i javila kao izvjestiteljica u sjeni za IMKO jer mislim da naše izvješće i naše stajalište mora biti e, sveobuhvatno. Ne bismo se e, ne bismo imali trebali imati izmjene među odborima, tu se radi o potrošačkim pravima i o zaštiti okoliša to su zajednička pitanja. Ako dopustite da kao izvjestiteljica u sjeni kažem e, nekoliko riječi o stajalištu našeg kluba SID. Što se tiče tehničkih kriterija, e, o tome e, treba reći da u Europi imamo potrošače kojima se lagalo koji su kupili e, vozila sa dizelskim e, strojevima i oni su bili uvjereni da ti ti e, motori dizelski ispunjavaju okolišne kriterije koje smo odredili. Mi smo ih odredili, a proizvođači ih se nisu pridržavali. Ne slažem se sa stajalištem komisije i drago mi je da je Europski sud tu rekao jasnu riječ. Ne može komisija zaobilaziti zakonodavne procese. Treba e, poštivati sve e, kriterije zbog kojih su unesene te izmjene. E, Agencija za zaštitu okoliša je utvrdila da je taj e, ugljični dušik prouzrokovao e, smrt 68 tisuća osoba u Europskoj uniji. E, to je vrlo važno za naše stajalište u Enviju. Između 2007. i 2018. automobilska je industrija lagala jer je testirala vozila u E, virtualnim okolnostima. Imali smo e, sprave koje su bile e, namijenjene upravo takvom varanju. I to nije činio samo Volkswagen, to je bila cijela epidemija. Oko 50 milijuna automobila je danas na cestama koji prekoračuju dopuštene granice emisija. E, poštujem ulogu automobilske industrije u gospodarstvu Europske unije, međutim treba reći da automobilska industrija isto e, tako je prouzročila e, mnogo posla državama članicama, administraciji, bilo je velikih subvencija od raznih država članica i dužnost nam je očekivati e, od njih e, da imaju e, moralan stav prema odlukama. Kao što sam već rekla, oko 50 milijuna vozila emitira više ugljičnog dušika nego što je zakonski dopušteno. U gradovima primjerice Berlin, Stuttgart, e, Brisel, to će biti još i Prag i Bratislava, u kojima e, će se uvesti zone e, sa dopuštenim nižim emisijama kako bi se štitili potrošači. No što s onim ljudima koji nisu bili ispravno obavješteni, koji su kupili vozila s kojima ne mogu ući u tako određene zone? ti građani Europske unije, e, a e, njih je 50 milijuna. že je možné porušovať limity, ktoré sú legislatívne stanovené. Isto tako se ne možemo složiti e, s time da se zakonske određene granice ne poštuju. Automobilska industrija mora ulagati u tehnologije s niskim emisijama i okrenuti se budućnosti. U tome e, postoji e, podrška Europske unije i država članica. E, ne smiju varati na testiranjima, granice su jasno određene u propisima i moraju se poštivati. Komisija nije, bila, nije postupila u skladu s europskim ugovorima kada je e, predložena ta promjena. Zato ću u ime SID-a podnijeti zahtjev e, kako treba osigurati da potrošači doznaju istinu o tome što se dogodilo. E, na koji način smo mi kao Europski parlament vršili pritisak na komisiju kako bi se izjasnila o tome što se dogodilo. Želimo e, sveobuhvatno europsko rješenje, kompenzaciju za potrošače i pravo potrošača da se e, poprave vozila koje nisu e, sukladna i kako bi i oni mogli poštivati određene granice. Želimo da građani Europske unije imaju pravo tužiti e, one tvrtke e, koje su im dali, dale lažne informacije. Mi smo jedina institucija e, u kojoj se predstavnici biraju izravno i naša je dužnost štititi građane njihova prava, a ne smijemo povećati prava industrije na teret i na uštrb građana Europske unije. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Benova, gospođo Karazova za Renew. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Imam e, tri paketa. Jedno je mišljenje o nacrtu mišljenja, zatim e, vama pitanje u vezi s postupkom i imam treće pitanje komisiji. Što se tiče nacrta mišljenja, zahvaljujem e, izvjestiteljici na ovome tekstu. Zahvaljujem što se nastojala usredotočiti na bitno područje. E, bila sam e, i e, u prošlom mandatu ovdje i želim podsjetiti na ono što je naša glavna svrha, što želimo postići. Ovo je pravni tekst, ovo nije mjesto za političke izjave. Drugo, treba osigurati da su sve tvrdnje faktički ispravne. U nalazu, odnosno presudi suca, ne vidim ništa o tome da razina ugljičnog dušika prvenstveno proizlazi iz e, protupravnog postupanja. Isto tako e, nema onoga što je dodano u uvodnu izjavu 8. Mi moramo takve konstatacije uskladiti s onim što je u presudi i što je u nacrtu prijedloga. I sada o postupku, gospođo predsjedateljice. Imko i ENVI su se e, dogovorili kako imaju odvojeno isključive nadležnosti. Faktor sukladnosti je isključiva nadležnost odbora ENVI. Međutim, amandman broj 6 čini se kao da pokušava se usvrnuti na e, faktor sukladnosti u 2a. E, mislim da je to nedopuštivo i o tome ne smijemo glasovati jer imamo jasan dogovor, jasnu podjelu nadležnosti između IMkoa a i Envia. Ovo mišljenje se ne smije e, osvrtati na okolišna pitanja. A uvodno izjavo upravo to čini. Molim da nam objasnite tu situaciju prije roka za amandmane. Molim, objasnite nam što jest, a što nije e, dopušteno. E, bojim se amandmana sa svih strana o tome i molim vas e, da utvrdite jasno i kažete unaprijed da takvi amandmani neće biti prihvaćeni, a ako to naši članovi odmah znaju, uštedit ćemo si mnogo vremena i rada. I tehničko pitanje komisije. Kao prvo, molim vas e, objasnite zašto je poprovan e, delegirani akt o podacima za popravke i održavanje vozila u ovom prijedlogu. E, sve što se tiče tih podataka prebacili smo u uredbu o ciljevima 218 e, što pokriva zapravo uredba iz 2007. Ovo je nadležnost IMCO i zato je to jako važno za ovaj odbor. Drugo, nisam članica Envija, ali vi ste ovdje. Mogu li vas pitati o aneksu i tekstu prijedloga e, o granici dopuštene greške margin of error, što je uklonjeno i ima e, broj, umjesto toga margin of number. E, ovo je bilo prihvaćeno i na vijeću i na parlamentu. E, možete li objasniti, rađe li se samo o faktičnoj promjeni ili je čisto redakcijska bez ikakvih posljedica? Eto, e, i ja bih podržala ideju e, Roze e, da pričekamo izvješće prije nego što podnosimo amandmane. Hvala lijepa, gospođo Karanzova. Pretpostavljam da će izvjestitelj odgovoriti na vaše prve komentare. Za ostalo mi treba malo vremena da to provjerim. E, uvjerena sam da će gospođa Šikovska iz komisije odgovoriti na pitanja koja su bila osmjerena komisiji. E, ide gospođa Žero. Želite li se javiti za riječ? Merci madame la présidente, chers collègues. Nous sommes réunis ce matin. Drage kolegice i kolege, e, mi smo ovdje kako bismo govorili o emisijama motornih vozila. E, radi li se o e, dizelskim ili benzinskim e, motorima ili o autoputovima, građani trebaju platiti duplo. Osobe koje stalno putuju avionima reći će da moraju više plaćati ako voze djecu u vrtić. Zašto službenici u Briselu mogu kupiti auto bez PDV-a, 10 milijuna je službenika na koje se to odnosi. Do 2030. porast će proizvodnja hibridnih e, vozila, a to znači gubitak radnih mjesta. E, naš klub daje podršku francuskim poduzećima, e, primjerice tvornica Peugeot, preko 4000 radnih mjesta. I mi smo e, razgovarali sa stručnjacima i za njih je e, nedvojbena činjenica da će to donijeti nepotrebne rizike ovakvim tvornicama. Zato opće smanjenje emisija e, mora biti izvjesna i predvidljiva. Brisel prvenstveno mora osigurati radna mjesta jer je to sektor koji je trenutno u velikim poteškoćama. Hvala lijepa za ECR. E, gospodin Bilan. Hvala lijepa. Evo e, nekoliko primjedbi našeg izvjestitelja u sjeni, gospodina Tošanovskog, koji trenutno ne može biti s nama zbog događanja u Češkoj republici. Najprije gospodin Tošanovski želi zahvaliti e, na nacrtu mišljenja. E, prijedlog odbora u onom dijelu za koji je IMKO e, nadležan odnosi se na podatke za popravke i održavanje vozila. Pod vodstvom ovog odbora učinjen je velik korak napred, a ECR e, isto tako želi unaprijediti situaciju za male tvrtke koje se bave ovim poslom u e, cijeloj Europi. Pristupom podacima e, omogućujemo povoljnije popravke i povećavamo mogućnost izbora. Popravak i održavanje je na taj način povoljnije u vrijeme e, dok se sve više e, povećava e, rizik monopola. Ovo su mjere koje će u rujnu dvije iduće godine stupiti na snagu. Moramo osigurati da komisija ima odgovarajuće kompetencije da provede prilagodbe. Gospodin Tošanovski se slaže s velikim dijelom e, nacrta, ali u amandmanu 7 e, potrebno je dodatno objašnjenje našoj izvjestiteljici u sjeni, gospodinu e, Tošanovskom. E, ima još jedna e, šira točka koja nije u nadležnosti IMCO, a to je e, pitanje faktora sukladnosti. Mišljenje se s pravom ne osvrće na same faktore, ali se bavi pravnim tekstom. Gospodin Tošanovski misli da je to pogrešno i politički i u smislu posla odbora gospodin Tošanovski misli da nije u redu ukloniti faktore sukladnosti u potpunosti jer ima i dalje opravdanje za uporabu takvih faktora. E, komisija je ispravno prepoznala da to sud nije pobio E, gospodin Tržnovski smatra da IMKO treba brzo e, završiti posao na ovom dosjeu i predlaže e, određene amandmane kako bi parlament ostao snažan branitelj pristupa podacima za popravke i održavanje vozila za potrošače. Hvala lijepo gospodine Bilan i za GUNKL. gospođa Kulešna konečna kolegice i kolege. Bit ću vrlo kratka, već smo dosta toga čuli. U istinu e, moramo biti svjesni činjenice da smo nadležni za različite stvari. Ja sam e, nadležna za izvješće u odboru ENVE. E, prije nekoliko tjedana je dogovoreno o kojim točkama se izjašnjava koji odbor i toga se moramo pridržavati. Rasprava o faktorima sukladnosti e, ovdje nije e, primjerena jer naš odbor za to nije nadležan. E, ne vjerujem da će odbor Envi biti toliko velikodušan da će nam prepustiti nadležnost. U Enviju bave se ovim pitanjima i mislim da bismo trebali ovdje e, reći da e, vrijednosti e, faktora sukladnosti imaju u sebi mnogo nesigurnih podataka. Moramo uzimati u obzir stvarne uvjete i voditi računa primjerice i o temperaturi i zato se ne može postići ista preciznost rezultata testiranja kao pod laboratorijskim uvjetima. E, utvrdili smo da e, nije moguće e, nigdje postići iste rezultate, a to je moguće u laboratoriju i zato smo zadatak e, prenijeli e, istraživačkom centru. E, proizvođači na to neće imati utjecaj. Važno je osloniti se na rezultate istraživanja i težiti za rješenjima koje počivaju na analizama. E, naravno da to moraju biti vrijednosti iz stvarnih uvjeta vožnja, međutim e, komisija će izaći sa svojim tekstom do 2021. I zašto bismo mi 2020. glasovali o nečemu što nema dovoljno točne podatke, a komisija će nakon toga donijeti nove odluke u međuvremenu. E, moramo se pomiriti sa faktorima neizvjesnosti u mnogim područjima, takva je realnost. Odbor IMKO se mora ograničiti na ono što mu je nadležnost. I bilo bi dobro da rok za podnošenje amandmana e, se pomakne kako bismo imali konkretnu osnovu za naše prijedloge a ne bismo mogli naknadno preinačivati kompromise. Ja se slažem s izvjestiteljicom iz EPP-a, ako je tehnički moguće, dobro bi bilo pomaknuti rok. I nadam se da se slažemo, a u ostalom molim da se ograničimo na ono što spada u našu nadležnost. Ni mi ne volimo kada se drugi upliči u naše nadležnosti. Hvala lijepa. Nemam druge zastupnike na popisu, pa dajem riječ gospođi Šikovskoj koja je na čelu e, jedinice u relevantne jedinice u glavnoj upravi GROW. Izvolite. E, hvala. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala e, izvjestitelju. Ja bih iznijela neke opće primjedbe o prijedlogu, a zatim bih odgovorila na vaša pitanja. Kao što je već objašnjeno, nacrt uredbe je uslijedio zbog sudske presude iz prosinca prošle godine. Sud je smatrao da je komisija e, izišla iz okvira svog mandata kad je riječ o usvajanju takozvanih faktora e, sukladnosti. Dakle, sud nije doveo u pitanje sam postupak, već je smatrao da je komisija nadišla svoj, e, svoje ovlasti. E, komisija je dala ovaj prijedlog koji s jedne strane daje ovlasti da se donese vrijednost 2,1 za faktor sukladnosti i dopušta komisiji e, da ima delegaciju koja e, bi se prilagođavala tehničkom napretku kad je riječ o vrijednostima. E, razlog za ovaj prijedlog je da se zajamči ista pravna sigurnost koja je proizlazila iz uredbe e, koja je sadržavala datume i vrijednosti e, koje su proizvođači vozila bili dužni primijeniti. Dakle, još jednom razlog e, ovog prijedloga je da se vrati pravna sigurnost koja više ne postoji zbog odluke suda. Treba imati na umu da nam je sud dao godinu dana da donesemo takva pravila od trenutka pravomoćnosti sudske odluke. E, odluka je bila osporena pa se taj rok produžio. No mi smo u e, lipnju dali svoj prijedlog, e, učinili smo to na vrijeme i mislimo da što bolje taj prijedlog bude usvojen, to što prije to bolje ja bih se osvrnula na razlike između vrijednosti automobila koji su e, prije 2016. stavljani na tržište i e, regulatornih e, ograničenja. Razlike između vrijednosti navedene u zakonodavstvu i onoga što je automobil e, postigao je e, bilo zbog zakona jer testovi su bili testovi u laboratoriju nekoliko proizvođača i želim podsjetiti komisiju da su snažno djelovali Dakle, ne smijemo brkati e, što je dopuštao zakon i što su protuzakonito radili proizvođači. E, stoga smatramo da amandman 2 u ovoj uvodnoj izjavi e, gdje se govori o razlici u vrijednostima samo zbog pravne prakse da je to pretjerano jer to ne odražava status quo. A kada je riječ o amandmanu e, kojim se predlaže uklanjanje e, vrijednosti faktora sukladnosti mi to ne bismo podržali E, upravo e, iz razloga pravne sigurnosti. Nama treba vremena za prilagodbu statističkih i tehničkih razlika, tako da bi bio problem prihvatiti taj amandman. I konačno bih se osvrnula na dvije točke koje je iznijela gospođa Hansova, to jest e, pitanje odredbi o, održavanju. Zašto ih imamo? Pa imamo ih samo iz proceduralnih razloga. Ugovor iz Lisabona nas obavezuje da e, sve činimo prema tome što se očekuje e, u relevantnom članku ugovora e, to je nešto što radimo svaki puta kada komisija e, predlaže e, zakonodavstvo za suodlučivanje i to bi bilo povučeno prije 9. E, mjeseca 2020. Kada je riječ o tabeli i načinu kako je ta margina predviđena, formula nije bila dovoljno E, konkretna i to je već ispravljeno i sada je jedan plus e, ono moguće odstupanje. I zadnji komentar koji želim iznijeti je o izvješću GFC-a. GFC je radio na reviziji e, tehničke tehničkog odstupanja i to očekujemo da će biti e, dovršeno do kraja ove godine i u tom kontekstu bih rekla još nešto kad je riječ o zadnjem amandmanu, amandmanu 8 gdje se ograničava e, vremenski rok za e, delegirane ovlasti od 5 na 2. Mislim da je možda došlo do nesporazuma jer komisija e, je obavezna revidirati faktor sukladnosti barem jednom godišnje, a to je proces koji je sasvim drugačiji od ovog davanja delegiranih ovlasti komisiji e, u bloku. Komisija to može raditi barem e, e, godišnje i već smo revidirali, a to ćemo još ponovo učiniti. Hvala. Rečeno mi je prije nego što sam dala riječ izvjestitelju da bismo mogli iz praktičnih razloga produžiti rok za amandmane e, za otprilike godinu dana, ali e, e, tjedan dana, ali to neće riješiti problem jer koliko sam shvatila to će biti prekasno. Dakle, morat ćemo razmisliti kako to riješiti ali sada dajem riječ gospođi Kavazini e, da se osvrne na ovo što je rečeno. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i komisiji. E, primila sam na znanje sve što ste rekli i očekujem vaše amandmane i sastanak s izvjestiteljima u Sjeni. Osvrnula bih se samo na neke stvari. E, vi ste rekli da bismo možda mogli odgoditi rok, ali onda je moje pitanje da li to ima smisla jer imamo rokove, morat ćemo na kraju e, e, žuriti, nećemo imati izvješće na vrijeme. Dakle, mislim da to baš nije izvedivo. Rinju i EPP e, su se osvrnuli na uvodne izjave. Mislim da je dobro da ne diramo pravni tekst, ali na brzinu bih spomenula uvodne izjave. Mi bismo e, spomenuli samo dodatak jedan općenito, a ne bismo govorili e, konkretno o tabeli 2a, e, ali nećemo mijenjati, e, ostavit ćemo odboru Envi e, ovaj dio gdje se e, spominju 2a. Kolega iz socijalista i demokrata je spomenuo puno zanimljivih stvari u vezi potrošača i e, točnih informacija i sa svime se slažem. EKR je imao pitanje o amandmanu 7. Ja bih objasnila da je svrha E, precizno definirati e, opseg i područje primjene delegiranih akata, a kada je riječ o tome što je komisija rekla o amandmanu 8, ja ću provjeriti da li je doista došlo do nesporazuma. Ja sam to e, potpuno drugačije shvatila, a vjerojatno to možemo riješiti. Hvala, očekujem amandmane i sastanak izvjestitelja u sjeni. Hvala gospođa Tun je odustala od e, e, od prijedloga da se produži rok jer se time ne bi riješio problem. Dakle, držat ćemo se vremenskom rasporedu koji sad imate. Hvala. Time smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem komisiji što je bila s nama i o tome s nama raspravljala. I sad dolazimo do devete točke dnevnog reda, a to je predstavljanje planova o reviziji direktive o strojevima. Za naš odbor je to jako važna direktiva. E, s nama je gospođa Barbara Bon Visuto iz glavne uprave Grow koja ima jedno deset minuta da nam predstavi planove. Hvala i dobro jutro svima. Hvala na ovom pozivu da vam izložim planove i naš pripremni rad na reviziji direktive o strojevima. Dakle, ovo ne prejudicira činjenicu da će nam nova komisija e, trebati e, to politički ovjeriti. Dakle, prvo da smjestimo raspravu u kontekst. E, direktiva o strojevima pokriva široki raspon proizvoda uključujući potrošačke E, do industrijskih proizvoda, na primjer kosilice za travu ili industrijske e, mašine. E, to, ta industrija zapošljava skoro 3 milijuna osoba. Tu je veliki udio malih i srednjih poduzeća. Industrija u Europskoj uniji dobro posluje omogućila je da Europska unija dosljedno ima pozitivnu trgovinsku bilansu, no kao i kod drugih e, e, proizvodnih sektora e, imamo konkurenciju iz trećih zemalja, osobito Kine. Direktiva treba postići dva glavna cilja, a to je slobodno kretanje e, strojeva unutar Europske unije i osigurati visoku razinu sigurnosne zaštite. Također, e, jedan minorni aspekt e, odnosi se na zaštitu okoliša, ali time se bavi drugi, bave drugi zakoni. novi pristup znači da direktiva iznosi samo bitne zahtjeve kad je riječ o razini zaštite, ali prepušta proizvođaču da nađe najprikladnija tehnička rješenja. Direktiva je prvi puta donesena 89. Najznačajnije izmjene su bile 2006. Zatim je donesena odluka da je vrijeme za evaluaciju direktive. Mi smo to učinili. E, konzultirali smo e, dionike nacionalne vlasti i zaključci evaluacije je bio da je direktiva E, prikladna, e, a dopuštene su trajne inovacije zato što proizvođači slobodno biraju tehničke opcije koje će im omogućiti sukladnost sa direktivom, no ipak su identificirani neki problemi gdje će možda biti potrebna revizija, a na primjer tu je nejasnoća određenih odredbi, moguća nekoherentnost ili preklapanje sa drugim e, zakonskim aktima i postavljeno je pitanje da li ta direktiva e, je prikladna za nove tehnologije, uključujući digitalne tehnologije i umjetnu inteligenciju. Osobito pitanja kao što je suradnja između robota i ljudi, te pitanja koja se odnose na e, kibernetičku sigurnost na temelju toga počeli smo sa pripremnim radom za moguću reviziju i ovisno o političkoj, političkoj potvrdi e, prijedlog komisije bi se mogao donijeti početkom 2020. odnosno 2021. godine E, cilj revizije će biti da i dalje E, dobro funkcionira unutarnje tržište, uključujući za strojeve i nove tehnologije i da se osigura visoka razina sigurnosti i zaštite korisnika. U brojnim slučajevima su to radnici. Mi ćemo nastojati postići te ciljeve razmatrajući one točke koje su identificirane tijekom evaluacije Dakle, tamo gdje je potrebna veća pravna jasnoća, osobito kad je riječ u području primjene i definicijama, zatim koherentnost sa drugim zakonima koje se odnose na proizvode. Na primjer, trebamo to uskladiti sa takozvanim novim zakonodavnim okvirom, a to je horizontalni okvir za e, proizvode na unutarnjem tržištu. Tu se iznose uloge raznih e, operatera. E, zatim ćemo posebno razmotriti je li išta potrebno unijeti obzirom na nove tehnologije. Dakle, moramo se pozabaviti rizicima koji proizlaze iz novih tehnologija i mi ćemo iskoristiti tu priliku da nastojimo pojednostavniti direktivu i smanjiti administrativno opterećenje, na primjer dopustiti digitalne formate za dokumentaciju. Mi e, sada obavljamo široke konsultacije. Glavni dionici su industrija, korisnici, potrošači. Također konzultiramo znanstvene e, istraživače, e, ljude iz akademskog svijeta, e, tijela koja nadziru tržište, organizacije za normizacije Mi smo dobili više od 500 odgovora na naše upite koji se svi mogu naći na našoj mrežnoj stranici, javni su. Također sada e, obavljamo ciljane konzultacije i intervjue. Kad je riječ o povratnim informacijama koje smo do sada dobili, e, postoji široko slaganje oko činjenice da trebamo pojasniti područje primjene i definicije, razgraničenje s drugim direktivama, na primjer e, o niskoj voltaži. Zatim moramo revidirati popis visokorizičnih strojeva u dodatku 4 postoji i snažan konsensus da se moramo uskladiti s novim zakonodavnim okvirom i direktivu e, pretvoriti u uredbu kako bismo izbjegli razlike u prenošenju. Kad je reč o novim tehnologijama, e, do sada su mišljenja podijeljena. S jedne strane neki smatraju da e, je direktiva neutralna obzirom na tehnologiju, tako tako da se e, već rješavaju rizici koji proizlaze iz novih tehnologija, pa tu ne treba unositi ništa novo, a s druge strane e, e, vlasti i udruge potrošača smatraju da će biti potrebne izmjene, osobito uzimajući u obzir umjetnu inteligenciju, na primjer kad imate robote koji sami uče i kako oni E, e, obavljaju interakciju s radnicima, dakle e, kako se softver može e, unijeti u strojeve i da li to e, dovodi do rizika kibernetičkih napada. E, također je tu i pitanje digitalnih instrukcija. Mi obavljamo konzultacije sa širokim krugom dionika i nastavit ćemo sa intervjuima i upitnikom a studija našeg konzultanta e, što je početak studije o e, učinku e, bi trebao biti, taj izvještaj bi trebao biti spreman početkom sljedeće godine, pa ću vam tada moći dati novije informacije. Hvala. Um, Hvala lijepa, gospođa Sada otvaram raspravu i dajem riječ koordinatorima ili zainteresiranim članovima koji žele sudjelovati, možda neko iz EPP-a. Izvolite. Gospođa Šajnova. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kao prvo želim zahvaliti komisiji na vrlo jasnoj i dobroj prezentaciji. Drago mi je čuti da komisija planira eh, dovesti zakonodavstvo komisije u 21. stoljeće. Tehnološke inovacije su pokretač našeg gospodarstva i mi to podržavamo. Recimo 3D printeri su vrlo vrijedni za spašavanje života ali mogu se koristiti za izradu oružja, pa su e, zapravo e, imaju dvostruku namjenu. E, kiber oružja se mogu proizvesti sa 3D printerima, to sam i sama vidjela kako se radi. To je jedan od faktora koji doprinose tomu. I zato moramo osigurati da možemo imati primjerene odredbe. Željela bi znati od komisije žele li zapravo e, uključiti 3D printere u e, kibernetičku sigurnost, a isto tako i u e, krivotvorene proizvode. Želite li to obuhvatiti za SND? Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem i komisiji na ovom dokumentu i na svim informacijama koje je s nama podijelila. Moram reći da sam pročitala sve e, s velikom pozornošću i interesom. Željela bih postaviti određena pitanja i izraziti neke dvojbe. Među raznim opcijama koje su ovdje predstavljene, 1, 2 i 3, četiri je malo drugačija opcija zato što tu moramo odabrati između direktive i uredbe. Međutim, sada E, iako još nemamo definitivno stajalište, mislim da alternative 2 i 3 su one koje nam najbolje omogućuju suočavanje s budućnošću. Prva mogućnost mi izgleda kao da nije jako dobra jer za godinu dvije ćemo se opet naći ovdje i morat ćemo se opet baviti sa e, opcijom 2 i 3. I zato mislim da je neizbježno da e, razmotrimo učinak e, umjetne intervencije, umjetne inteligencije i da će to intervenirati i da to mora biti u toj budućoj uredbi. Međutim, dvojba koju imam E, mi stvara određene poteškoće. Ne znam što vi mislite. Zašto većina osoba koje su do sada konzultirana, mislim na trgovačka društva, mislim da su to upravo e, poduzeća. Zašto većina njih, e, umjesto onih koji odgovaraju, zapravo e, biraju prvu mogućnost? Imam dvojbe vezane uz to. Drugo je vezano za učinak na društvo, a to, na to moramo obratiti posebnu pozornost. Ovi aspekti koji su ovdje spomenuti u dokumentu treba razmotriti. Low scaling, upscaling radnika. Na koji način se to radi? radi? E, koji je postupak? Ko podržava ovu tranziciju? Ko e, podnosi te troškove? poduzeća ili ćemo možda naći neki drugi, drugu, neku drugu mogućnost interveniranja. Ovo je problem, problem kada se radi o strojevima, međutim to je izuzetno važna stvar i treba se s time suočiti. Druga dvojba vezana je za e, takozvani digital divide. Dakle, negativni učinak koji bi se mogao izvući iz činjenice da, e, da imamo samo e, e, naputke na internetu. Ne smijemo nikoga e, zanemariti, ali istovremeno ne smijemo ni koristiti ovaj oblik e, pojednostavljivanja administrativnih troškova kao da ne postoje alternativna rješenja, jer možda imamo osobe koje još uvijek ne znaju koristiti digitalne medije niti internet koji još uvijek nisu uvježbani za to. Možda su moguća neka druga rješenja koja će izbjeći ovaj e, negativan društveni učinak. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala, gospođo Letao. Gledam različite klubove zastupnika. Nisam sigurna vidim li neka pitanja. Gospodin Howard je na popisu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. To je zanimljiva tema koja navodi na razmišljanje i imam jedno ili dva pitanja. Mislim da je prvo pitanje u ovom kontekstu jesu li definicije koje su prethodno postavile o tome što je to stroj, je li to e, usklađeno sa modernim dobom, je li sam stroj, e, softver ili je to umjetna inteligencija, na koji način se razvija taj softver, uči li taj stroj, u kojem trenutku on procjenjuje, kako se procjena mijenja, kako se mijenja e, sam stroj, e, je li se odgovornost mijenja, kako se mijenja stroj. Dakle, sva ta pitanja su vrlo izazovna. I s jedne strane e, želimo napraviti jedno, jedan interaktivan stroj koji je dovoljan, dovoljno dobar da se bavi sa otvorenim pitanjima, ali koji je dovoljno fleksibilan kako bi proizvodio i ažuriranja samog stroja. Isto tako i promjene u kibernetičkoj sigurnosti. Neke stvari ko, s kojima je vrlo teško biti e, usklađen s jednim svijetom koji se stalno mijenja i pokreće. Mislim da su izazovi očigledni. Moram reći da će to biti u u središtu e, naše rasprave. Možda e, sam u krivu, međutim zanima me e, što misli komisija o tome. Hvala. Sada vraćam riječ gospođi Donde da nam odgovori na pitanja. Ne, oprostite. Gospodin Gize, gospođa Gize Žao mi što malo kasnim sa javljanjem, međutim kratko pitanje. Spomenuli ste umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost koje su naravno vrlo važne teme što mislite o e, radu sa definicijom umjetne inteligencije? Jer u ovom trenutku u stvari nemamo definiciju za različite tehnike, a u smislu kibernetičke sigurnosti kako vidite interakciju sa drugim e, zakonima Europske unije ili zakonodavstvom Europske unije? Radite li s drugim glavnim upravama? E, imate li neku vrstu sučelja sa tim drugim zakonima koji se donose? Hvala. Evo, sada zaista ne vidim više pitanja. Gospođa Pandesutov ima e, riječ. Zahvaljujem na svim vašim pitanjima. Kao prvo, ja se potpuno slažem da jedan od glavnih izazova u ovom radu bi bio u odnosu na to kako osigurati da direktiva zaista rješava izazove koje nose nove tehnologije. To je nešto na što ćemo se posebno usredotočiti i to će biti izuzetno e, izazovno jer je to jako složeno. Kao što sam rekla, direktiva je tehnološki neutralna. E, činjenica da je već pokriva, obuhvaća nove tehnologije, 3D e, printanje koje je već spomenuto. Ne znam da li je to taj obuhvat dovoljan. Recimo kada se radi o 3D printanju. E, mi trebamo tu određene standarde koje će pokriti određeni mandat na kojem ćemo uskoro raditi. Što se tiče krivotvorina, e, to je vezano uz nadzor tržišta i e, mi ćemo usklađivati e, direktivu sa novim zakonodavnim okvirom i zato imamo paket za proizvode i to će dovesti do velikih poboljšanja u tom smislu. Što se tiče mogućnosti, opcija, moramo razmotriti sve moguće e, mogućnosti kako bismo mogli imati određena mjerila e, prema kojima ćemo e, procijeniti trošak i koristi, a kada e, procjenjujemo trošak i koristi moramo isto tako razmotriti pitanja vezana za sigurnost, učinak na društvo i na okoliš. Postoje određena razmatranja, e, posebno industrije, direktiva je već dovoljno dobra i da nije potrebna revizija. Međutim, postoji i veliki pritisak od e, recimo udruga potroša, udruženja potrošača ili nekih tijela da su potrebne određene izmjene. Mislim da će čak i industrija se složiti da je potrebna veća pravna sigurnost. Moramo pojasniti jesu li neka pitanja, neke tehnologije e, i neka, neki izazovi zaista obuhvaćeni. Istina je da digitalne tehnologije i razvoj e, impliciraju da se e, pre ponovo treniranje zaposlenika, međutim komisija zna za te izazove i e, imat ćemo takve inicijative, ne mogu anticipirati, ali to će biti vjerojatno jedno od poglavlja sljedeće strategije o industrijskoj politici. Što se tiče pristupa informacijama, i e, to je jedna točka prijepora posebno kada se radi o mogućim e, koristima za zaštitu e, okoliša. Mi želimo krenuti prema jednom digitalnom svijetu bez papira, ali moramo imati u obzir da nemaju svi pristupa digitalnim instrumentima i moramo naravno to vrlo pažljivo uravnotežiti. Što se tiče definicija i važnosti da to razmotrimo, posebno kada se radi o tehnološkom napretku, mi smo svjesni tog pitanja. Jedna od glavnih rasprava će se voditi vezano uz softver, pitanje softvera. Postoji već jedna definicija sigurnosnih komponenti u direktivi, a pitanje je tu treba li softver koji provodi funkciju sigurnosti i zaštiti, da li ga treba smatrati komponentom sigurnosti? To jest, hoće li, se korist, hoće li to e, biti odgovornost e, onoga koji izrađuje taj softver? Što se tiče kibernetičke sigurnosti i umjetne inteligencije, to nije samo pitanje direktive o strojevima, nego raspravljamo o tome i na horizontalnoj razini. E, vrlo blisko surađujemo sa ostalim glavnim upravama kako bismo osigurali povezanost Dakle, to nije nov pristup što se tiče e, zakonodavstva o sigurnosti proizvoda. Imamo zakonodavstvo koje sagledava ta horizontalna pitanja, a onda imamo i e, sektorsko zakonodavstvo o sigurnosti proizvoda. to će se i nastaviti. Ne znam zašto se ne bi nastavilo za nove tehnologije, ali moramo osigurati koherentnost i naravno koristimo definicije kao i definicija umjetne inteligencije. Moramo osigurati da to bude definicija koju će onda e, preuzeti i ostali pravni akti. Nadam se da sam uhvatila sva dosadašnja pitanja i hvala vam lijepo na ovoj raspravi. Hvala što ste došli e, kako biste našem odboru predstavili planove revizije ove direktive i što ste odgovorili na pitanja i naravno očekujemo da čujemo još nešto o tom, Dakle, s time zaključujem e, devetu točku dnevnog reda. Imamo tri minute e, prostora, međutim, većina vas je ovdje, pa bi željela e, ponoviti nešto što smo rekli na početku sastanka odbora. Neki od vas nisu bili tu, a to je vezano za glasanje, vezano za mišljenje o sporazumu o povlačenju Ujedinjene kraljevine to je gospođa Šaldemoze iz SED-a rekla da se odgodi to glasanje i mislim da se klub zastupnika zelenih s time složio jer glasanje o ovom e, mišljenju bi moglo utjecati na postupak u Ujedinjenoj kraljevini i na izbore koji su pred njima a isto tako se slažemo sa e, odlukom konferencije predsjednika koja je rekla da parlament neće glasati odnosno neće dati odobrenje prije nego što se zaključe postupci u Ujedinjenoj kraljevini. Nije jasno uključuje li to mišljenje kao mišljenje koje smo mi pripremili. Svi ste dobili pismo, to je bilo jedno mišljenje e, u obliku pisma predsjedatelja ne znam je li se to dotiče i glasanja e, koje je danas na dnevnom redu. Pa s obzirom da svi klubovi zastupnika nisu bili ovdje na početku jutra kada smo s time e, počeli, o tome počeli razgovarali, željela bih znati od klubova zastupnika treba li glasati, trebamo li to odgoditi ili kao kompromis da glasamo in kamera i da to zadržimo e, kao embargo dok ne završe postupci u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, ako AFKO e, postupi, onda imaju odmah mišljenje na raspolaganju, jer inače ćemo morati sazvati novi sastanak odbora samo za to glasanje. Mislim da sada svi imate činjenice. Željela bih dobiti mišljenje Možda bih zamolila gospođu Šaldemoze da ponovno e, postavi to pitanje kada smo raspravljali o dnevnom redu, pa onda možda možete reagirati. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao što sam danas ujutro rekla, mi bismo radije odgodili ovo glasovanje do nakon izbora u Ujedinjenoj kraljevini kako ne bismo e, na neki način e, utjecali na izbore. I to ima smisla iz više razloga. Nadam se da se većina vas slaže nakon što sam govorila danas ujutro shvatila sam da većina e, odbora koji daje mišljenja AFKO neće glasati do izbora i zato mislim da ima smisla da i IMKO odgodi glasanje o ovom, ovoj točki, barem do nakon izbora, ali čak i u početku, početkom siječnja možemo glasati. Mislim da trebamo poštovati izbore koji se održavaju u kraljevini i da e, ja bih radije da e, e, odgodimo to glasanje do siječnja dok i drugi odbori ne glasaju. Nisam bila svjesna toga, to je dobra primjedba. U ime EPP-a. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. U ime EPP-a i koordinatora Andreasa Švaba želim kratko reći što misli naš klub. Priopćenje je sljedeće E, mi bismo trebali provesti glasovanje e, i ne prihvatiti niti kompromisni prijedlog glasovanja iza zatvorenih vrata in kamera. E, glasovanja, izbori postoje posvuda i uvijek i treba glasovati kako bismo imali pravnu izvjesnost. Drugim, drugom odboru je potrebno to glasovanje da može nastaviti svoj rad. Zato EPP smatra da treba glasovati kao što je bilo i planirano. Hvala. Hvala. U ime e, kluba Renew mogu li zatražiti stajalište, treba li glasati, odgoditi ili kompromis, kompromisno rješenje? Gospođa Harancova? Koji je kompromis? da glasujemo in kamera e, i pod embargom do iza izbora, nakon izbora. Mislim da je to dobar kompromis. Mi to možemo podupiriti. Dobro. Dajem riječ gospodinu Kolajnu. Mi bismo više voljeli to odgoditi iz razloga koje je gospođa Šaldemoze spomenula. Mislim da to ne bi stvorilo nikakve probleme da to odgodimo, s obzirom da i ostali odbori će to učiniti. Također mislim da je transparentnije to odgoditi nego sada glasati in kamera. Iz tih razloga ja bih više volio da se to odgodi. Međutim, eh, druga opcija koju bismo prihvatili je in kamera. Gospođa da. Hvala. Mislim da se trebamo držati jednakog kalendara. Ne smije se to ništa promijeniti vezano za glasanje. Ja mislim da trebamo glasati in kamerom. Gospodin Bilan? Mi podržavamo naš, naš, naše stajalište vezano za kompromisno rješenje, ali možemo poduprijeti i odgodu. U ime GUE? Hvala gospođo predsjedateljice. Mi bismo željeli danas glasati in kamera. Mislim da je to vrlo dobar kompromis. Dobro. Jedno stajalište EPP-a ne dijele drugi klubovi da otvoreno glasamo kao što je bilo planirano. A imamo i prijedlog da se odgodi, ali većina bi željela danas glasati e, in kamera i pod embargom ako sam poslušam sve klubove. Dakle, onda ćemo to učiniti. Dobro, tri minute kasno za glasanje, ali sad e, moram zamoliti ljude koji ne mogu ostati da napuste prostoriji. Trebamo time out. Samo trenutak. Trebamo par minuta da ljudi napuste prostoriju koji ne bi trebali.